i zahvaljujući zajedničkom trudu komisije, EFSE, država članica i industrije, broj aktivnih tvari s niskom razinom rizika je sve veći i veći. Te tvari se koriste kao alate za suzbijanje štetnih organizama i ustodobno proizvodnju održive hrane na dugoročno održiv način. Dok se možda ne smanje ukupna količina e, pesticida koje se koriste, oni imaju jedan bolji toksikološki profil što će smanjiti rizike povezane uz te proizvode. Također dijelim vaš stav da održivo korištenje pesticida mora biti integrirano u zajedničku poljoprivrednu politiku. I sami ste primijetili da su takve odredbe uključene u prijedlog komisije i potaknuo bih vas da pružite svoju podršku tome. Prošlo pet godina nakon što su države članice usvojile prve nacionalne akcijske planove, a one su sad obvezne revidirati ih gdje je to potrebno. Moje službe će podnijeti drugo izvješće Europskom parlamentu i vijeću o provedbi direktive o državom korištenju pesticida kasnije ove godine. Ondje će se analizirati revidirani nacionalni akcijski planovi i odrediti postojeće slabosti. Također će se sažeti iskustva koja su države članice stekle u provedbi nacionalnih ciljeva za smanjenje rizika i utjecaja korištenja pesticida. Poštovani zastupnici, još jednom zahvaljujem na ovom izvješću. Vjerujem da se možemo složiti da direktiva o održivom korištenju pesticida je jedan važan dio šire održive poljoprivredne politike. Prije dva tjedna usvojili smo jedan dokument o napretku ka održivoj Europi do 2030. godine. I ondje se poziva na jednu korijensku promjenu u načinu proizvodnje, transformacije, distribucije i potrošnje hrane. Puna provedba direktive o održivom korištenju pesticida uvelike bi pomogla u tom smjeru. Uvjeravam vas da će moje službe pomno pratiti preporuke iz vašeg izvješća. I kao što ste i sami čuli, komisija već u cijelom nizu područja poduzela aktivnosti da se pozabavi ovim temama. Posvećeni smo tome da dođe do pune provedbe direktive i nastavit ćemo raditi s državama članicama kako bi se taj cilj u konačnici i ostvario. Hvala. Hvala lijepa povjereniku. Sada ćemo saslati klubove zastupnika budući da kasnimo nećemo prihvaćati plave kartone. Za početak u ime Pučana zastupnik Florenc na minutu i po i molim sve da se pridržavaju zadanom ih vremena. Gospodine predsjedniče, povjereniče, puno hvala. Ja vas mogu samo poduprijeti najglasniji tenor u ovom izvješću mi se doista sviđa. Jedna stvar je vrlo važna, a to je pitanje obrazovanja onih koji koriste te naprave za pesticide, za brizganje pesticida. Dakle, obrazovanje po tom pitanju je vrlo važno i također je važno da dalje razvijamo tehnologije i to kao prakticirajući poljoprivrednik mogu doista samo preporučiti. Želim se zahvaliti izvjestiteljici, ona je se doista jako potrudila i E, mi ovdje danas raspravljamo o održivom korištenju pesticida. Mi dakle ne govorimo o mi ne govorimo o zagađenju e, voda. Dakle, svi mi želimo naravno kupovati E, jeftino meso, a onda se ne smijemo čuditi da imamo ovakve situacije. Dakle, moj e, otac je imao 80 svinja, a danas drži i po 800 svinja. I ako to smatrate održivim, onda nismo na dobrome putu. Molim vas da ostanete ustrajni kada je riječ o zabrani neonikotinoida i ako sada jedan puta budete odobrili 20 e, iznimaka, onda će one zemlje koje zabrane neonikotinoide dobiti olovne cipela, a drugi će trčati u sportskim cipelama. To je nedopustivo. A sada zastupnik Pavel Poc u ime kluba socijalista i demokrata. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo izvjestiteljice, vi ste doista izradili odlično izvješće. Europski parlament i komisija odrađuju svoj posao. Ono čini mi se države članice to ne čine. Dakle, ova direktiva ne snazi od 2014. a do dana današnjeg države članice nisu ispunile svoje obveze. Mi želimo mi ne želimo oduzeti sredstva poljoprivrednicima, već im želimo dati druga sredstva u ruke koja su dobra <clears throat> za zaštitu okoliša. Dakle, korištenje pesticida i antibiotika to bi trebalo biti zadnje sredstvo, a ne glavno sredstvo unutar europske poljoprivrede i zato smatram da je doista šteta da je Europska komisija propustila prihvatiti eh, ono što je predložio Europski parlament, dakle da se eh, oni pesticidi sa manjim rizicima brže da im se brže izda dozvola. To je vrlo važno kada govorimo o sigurnosti jer e, trenutačno je situacija u poljoprivredi takva da nam je sve manje vremena ostalo. Moramo priznati da sadašnja poljoprivreda, sadašnji način poljoprivrede nije održiv i prvo moramo izmijeniti sami sebe to neće nikome nauditi, ni poljoprivrednicima, ni okolišu, ni potrošačima. Sada e, zastupnik Hautama u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče u ovom izvješću o održivoj upotrebi pesticida puno se govori o integriranoj zaštiti bilja. To je vrlo važno, jer ta integrirana zaštita bi trebala spriječiti bolesti i štetnike, no sada se ukazuje prstom na države članice da one premalo poduzimaju. Vrlo je lako to činiti, no mnogi europski propisi o težavaju ovu integriranu zaštitu bilja, primjerice oplemenjivanje. Vrlo je važno da nove biljke oplemenjujemo koje su onda rezistentnije na bolesti i štetnike. Dakle, to oplemenjivanje je sada područje u kojem se puno toga događa, mnogo je inovacija, no nažalost europsko zakonodavstvo još brani takve metode. Zatim drugi aspekt zdravlja. Vrlo je smiješno da direktiva o nitratu zahtjeva izmjenu umjetničkog eh, umjetnog gnojiva umjesto da se koristi gnojivo životinskog podrijetla kako bi se poboljšala kvaliteta tla. No to je regulirano, odnosno otežano korištenje takve vrste gnojeva zbog e, direktive o ozeljenjavanju. Zatim, postupci su predugački, potrebne su nam jasnije odredbe vezano uz preciznu poljoprivredu kako bismo mogli brže reagirati. Puno hvala, a sada gospodin Hazekamp u ime GUE-a. Minutu i 30, izvolite. Dank Eh, Hvala gospodine predsjedniče. Održivost i pesticidi to ne možemo spominjati u istoj rečenici, jer otrov nije održiv i otrov koji se koristio još za vrijeme naših djedova i baka je još uvijek u našem tijelu. Dakle, to tijelo eh, oštećuje naše zdravlje, dovodi u pitanje biološku raznolikost. I sada postoji jedno novo izvješće koje govori da 40% svih insekata je sada ugroženo od, zbog izumiranja. Dakle, e, to su e, bube, pčele koje su ugrožene, a njihovim nestankom doći će do e, velikih promjena i u drugim područjima, na kada se radi o životinjama koje jedu te insekte, dakle reptili, ptice, sve to će utjecati na proizvodnju hrane a intenzivna industrijska poljoprivreda razara naše sustave. Korištenje otrova u poljoprivredi se uvijek iznova navodi kao glavni čimbenik razaranja biološke raznolikosti. Dakle, nije pitanje kako ćemo održivo koristiti otrov, već je pitanje kako ćemo iznaći sigurne i doista održive postupke proizvodnje bez korištenja otrova. Današnja poljoprivredna politika je još daleko udaljena od toga i stoga moramo ukinuti poljoprivredne subvencije. Sada zastupnik Hojsling na jednu minutu ime zelenih. Dragi kolege, ime izvješća već e, dovodi u zabludu, jer ne postoji održiva upotreba pesticida. Dakle, ono čime se mi moramo pozabaviti je kako više ne koristiti pesticide, a vi ste, gospodine povjereniče, s pravom uputili na to da bi države članice trebale izraditi planove za smanjenje korištenja pesticida, no nije se ništa dogodilo. Samo su dvije države članice uopće ispunile svoje obveze i izradile planove za smanjenje korištenja. A što rade države članice? Druge države država članice, to je rekao i kolega, one e, koriste neonikotinoide iako postoji europska zabrana. Dakle, to je neodrživo, to je skandal gdje treba reći da zakonodavstvo uopće ništa ne koristi ako postoji ni od nikakve koristi ako postoje države članice koje se ne drže zakona. Mi još uvijek e, koristimo glifosat E, što naravno ima vrlo velike posljedice. Naravno, trebalo bi smanjiti korištenje glifosata, ali unatoč tome u nekim državama članicama koriste se sve više glifosata, iako postoje alternative, jer neki poljoprivrednici to pokazuju svojim primjerom da se može e, vršiti poljoprivredna proizvodnja bez glifosata. Dakle, mi moramo imati e, pravilne plodorede i E, moramo reći da industrija ovdje doista dobro živi od toga da prodaje pesticide. A jučer sam vidio jednu studiju e, gdje se govori o dramatičnom opadanju biološke raznolikosti, smanjenju biološke raznolikosti. Dakle, mi nemamo više vremena o razmišljanju da samo smanjimo korištenje pesticida, nego moramo odustati od pesticida. Inače će doći do ekološke katastrofe, a Europska unija mora iznaći odgovore, no nažalost ona to do sada ne čini. I stoga mi ne smijemo ovdje govoriti o nekim malenim detaljima, o preciznoj poljoprivredi i tako dalje. To nije rješenje to je samo malo bolja tehnologija. Dakle, mi doista moramo razmisliti o tome kako ćemo izići iz ove klopke, kako ćemo prestati koristiti pesticide u korist naših građana, ali u korist poljoprivrede. Hvala sada zastupnica Dornano u jednu minutu ime kluba NF. Hvala lijepa. Povjereniče, u Francuskoj velik broj poljoprivrednika je otrovan pesticidima. Velik e, broj njih sada optužuju državu da je zatvarala oči pred te velike sanitarne opasnosti. Nedavno je čak e, predsjednik Macron za jedan od pesticida tvrdio da nije kancerogen. Tako stajalište jako je šokiralo u Francuskoj trebamo e, govoriti o e, tome kada naši političari nešto kažu e, krivo, ali još je bolje E, baviti se razlozima ovakvog problema, a članak 139 iz EPP-a uopće ne spominje zaštitu zdravlja. Svaki drugi dan u Francuskoj jedan poljoprivrednik sam sebi oduzme život. To je zbog kratkotrajnog e, produktivizma koje nameće Evropska unija. To je jednostavno poslalo besmisleno, oni e, zarađuju skoro ništa, a velike poljoprivredno prehrambene tvrtke zarađuju milijarde. Hvala. Sada u ime kluba e NF zastupnik Skota. hvala lijepa. Ja se slažem s onim što kaže izvjestiteljica o potrebi da se treba smanjiti utjecaj pesticida na ljude i na okoliš, ali e, ovo što vidimo ne stvara e, izravnu vezu između direktiva iz 2009. godine i novih ciljeva iz EPP-a. Imati ciljeve za pesticide nije dobar način da se aktualizira ZPP jer ako se to tako nastavi prevoditi to bi čak moglo još i pogoršati način upravljanja koje nam daje direktiva 128 iz 2009. godine. Države članice mogle bi uživati u jednom elastičnijem sustavu primjene ZPP, ali ja se borim. E, bojim da će to samo stvoriti veći stupanj birokracije i e, zapravo će ZPP postati e, nešto što će prisjetiti države članice na interventno djelovanje. Zato ja mislim da bi i jednostavno trebalo poboljšati područje primjene i učinkovitost nacionalnih akcijskih planova. Hvala lijepa Sasluš. Molili smo sada one koji su govorili ime klubova zastupnika, sada preostali govornici. Najprije gospodin Linz. Predsjedniče, povjereniče, kolege. postupak izdavanja dozvole i održivo korištenje idu ruku pod ruku. Dakle, početkom e, godine imali smo posebno izvješće o e, postupku izdavanja odobrenja, a sada činimo još jedan dodatni korak ka održivoj uporabi. Ja sam također odrastao na poljoprivrednom gospodarstvu gdje sam koristio pesticide i zato znam koliko je važna njihovo pravilno korištenje. Ja sam uvjeren da odgovorno korištenje pesticida treba biti norma. Čarobna riječ ovdje glasi inovacije, dakle potrebne su nam nove tvari, učinkovitije tvari koje će omogućiti e, održivo korištenje. Dakle, druga važna stvar je obrazovanje. Poljoprivrednici moraju znati što rade i kako to rade. Osim toga treba ograničiti privatnu uporabu. Ne smije se koristiti samo zato kako bi e, netko imao e, engleski travnjak, lijepi travnjak. Dakle, za razliku od kolege hoizlinga ja smatram da digitalizacija da će ona koristiti i poljoprivredi, da će na taj način doći do smanjenja korištenja pesticida. Iako gospodin Hoisling to nije toliko spominjao, ali u poljoprivredi postoje problemi, primjerice korištenja bakra i tako dalje i to imamo znatno manje prinose. Dakle, radi se o sigurnosti hrane i to također moramo imati na umu. Puno hvala. Andrije. Gospodin Andrije, E, e, imate plavi karton, samo trenutak. Ma, per eh, l'onorevole Linz, c'è Plavi karton za zastupnika Linca. Molim vas, samo pričekajte načas, gospodine Andrije. E, zastupnica Scott Cato ima pitanje za vas. Hvala. Gospodin Linz kritiziramo kolegu Martina Hojzlinga i kaže da je bakni sulfat vrlo opasna kemikalija, ali to nije ništa e, prema drugim pesticidima. 58 posto različitih leptira nestalo je posljednjih godina. Da li on e, možda ne shvaća da ako mi ne zaštitimo e, e, leptire i druge kukce, da smo mi sljedeći na listi? Hvala. To u stvari nije bilo pitanje, već više primjedba. Dakle, uvijek moramo razlikovati između onoga što koristimo, kako to koristimo. To je dakle načelo, jer u količini čini, količina čini otrov i nije svejedno da li govorimo o insekticidima, herbicidima, glifosatima ili fungicidima, dakle moramo činiti znatnu razliku. Meni se čini da to ne čine svi kolege. Hvala. E, Hvala lijepa. Sada gospodin Andrije ima riječ na minutu i pol. Samo molim vas uključite mikrofon. Hvala. Gospodine povjereniče, 25. siječnja šefovi država i vlada konačno su se složili e, na temelju usklađenih faktora rizika. To je dobro. Međutim, istovremeno 25. siječnja predstavnici 28 država članica nisu bili u stanju usvojiti smjernice koje predlaže Europska unija vezane za e, polinizatore i štetu koju uzrokuju pesticidi. A od 2013. godine istina je da je 25 puta komisija predlagala na koji način bolje zaštititi pčele. 45 posto insekata nestalo je u posljednjih deset godina. I činjenica je isto tako da je intenzivna poljoprivreda upravo ta koja je uzrokovala ovakvo propadanje prirode i to zbog intenzivnog korištenja pesticida. A e, istina je da je napredak koji je postignut prilikom održivog korištenja pesticida je nedovoljno i istina je također da ti isti šefovi država i vlada trebaju prestati biti licemjerni po pitanju korištenja pesticida i prestati služiti velike poljoprivredno prehrambene prerađivače treba Europska komisija krenuti u postupke kršenja, mora ih pokrenuti jer se ovdje radi o zdravlju europskih građana. A sada zastupnica Miller na jednu minutu. Uvaženi kolege, za održivu poljoprivredu je integrirana zaštita bilja neizostavna i mora biti bolje provedena u državama članicama. Zato ovo izvješće šalje dobar signal, no nešto me ipak smeta uvriježila se metoda da se na temelju jedne studije čini odgovornom e, poljoprivreda za smanjenje bioraznolikosti kukaca, no to nije u redu. Želim zamoliti ovaj dom da se drži činjenica, a činjenica je da ova zajednička studija je na, kroz 27 e, godina e, mjerila eh, nedovoljno eh, puta eh, na raznim mjestima, tako da su te statistike doista upitne. I to je doista zabrinjavajuće i moramo više uložiti u istraživanje. I mislim da je to zadatak cijelog društva kada govorimo o zaštiti biološke raznolikosti. Dakle, Moramo zaštititi i livade. Hvala. Gospođo Rivazi, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Prije svega direktiva iz 2009. godine o korištenju pesticida kompatibilnih s održivim razvojem. Da, činjenica je da su to dobri i e, koherentni ciljevi. Međutim, na što je to podsjecalo? Na smanjenje korištenja pesticida i na to da se nađe alternative. Međutim, komisija je tri godine kasnila samom procjenom situacije, a drugo, ustanovili smo da je to pravi neuspjeh jer kada se pogledaju brojke Europske agencije za okoliš, tamo stoji da povećanje od 10 do 20 posto potražnje za pesticidima. Istovremeno i Suprotno onome što kažu moje kolege po pitanju bioraznolikosti ima puno manje e, insekata, ptica i ekosustava. Što mi zapravo ovdje želimo postići? Uništavanje života. E, u izvješću se vrlo jasno kaže treba posticati alternativne solucije i treba tražiti da se novac uloži u održivu poljoprivredu. Održiva poljoprivreda je ona bez kemikalija, bez pesticida. To je ono što je važno povjereniče, a ne ono upravo suprotno. Hvala. Sljedeći kolega na jednu minutu. Gafini. Hvala lijepa. E, mi mislimo da je ovo već dobro izvješće jer govori o ljudskom zdravlju i štiti okoliš i traži da se bolje koriste pesticidi, ali ne možemo govoriti o održivom korištenju pesticida ako se ne sagleda cijeli životni vijek pesticida od proizvodnje dok se nađu u E, prehrambenim proizvodima. Moramo se također pozabaviti uvozom e, hrane, prehrambenih proizvoda koji sadrže pesticide. Ne možemo tražiti jedno od naših poljoprivrednika, a onda uvoziti hranu koja sadrži one pesticide koji su zabranjeni u Europskoj uniji. Jer na taj način jednostavno e, rušimo našu poljoprivredu. Hvala. Sada zastupnik Eginju na jednu minutu. Možemo podijeliti e, ovaj moderni e, prigovor pesticidima u dvije kategorije. S jedne zbog ljudskog zdravlja, jer ima sada jako puno poljoprivrednika koji su koristili ove proizvode i vjerojatno su više od tisuću puta bili izloženi od običnih građana. Ti ljudi koji uključuju i mene su vjerojatno trebali već davno biti mrtvi ako je zavjerovati zelenom lobiju. Drugo, oni što tvrde da će pesticidi biti loši za e, eko staništa, ali istovremeno omogućuju da se svijet hrani jer metodama ekološke poljoprivrede to se ne bi moglo napraviti. Ali koristeći moderni način uzgoja biljka i nove sorte koje će trebati manje, e, manje pesticida, je e, nešto što nam treba, a zeleni lobby se tome protivi. Ne možete imati i jedno i drugo. A te su metode uspješne. Hvala zastupnica je Hvala Dragi povjereniče, dragi kolege, ovdje e, govorimo o pesticidima i još jednom se stavlja u opoziciju poljoprivreda i okoliš e, zato što se naši građani sasvim ispravno boje mnogo toga ja ponavljam od samog početka mog mandata da su poljoprivrednici oni koji prednjače u ekologiji i potrebni su im fitosanitarni proizvodi. Uvjerena sam da sve naše odluke moraju biti znanstveno utemeljene. Moramo gledati koje mjesto ima poljoprivreda u ekološkoj tranziciji i kako se to odnosi prema okolišu kako bi poljoprivreda poštovala okoliš, trebamo pomoći e, profesionalcima i za svaku vrstu poljoprivrede treba naći odgovarajuće e, proizvode kako bi se moglo koristiti alternativnim metodama. U ovom tekstu poštuje se taj pristup, ali podsjećam sve vas i vas povjereniče da je zajednička poljoprivredna politika poljoprivredna politika, a ne politika zaštite okoliša. Ali e, ZPP mora pomoći da poljoprivrednici štite i okoliš jer e, ili će poljoprivreda biti održiva ili je neće niti biti. Hvala sada zastupnica Kadenbach. Povjereniče predsjedniče, tu se ne radi o tome da mi radimo protiv poljoprivrednika. Mi tu samo želimo reći da je korištenje pesticida potrebno i da je potrebno zaštititi bilje. Samo je pitanje kako i to nije jedina mogućnost dakle, da, na, da u velikoj količini koristimo pesticide. Postoje alternative, postoje druge mogućnosti postoje manji opasni pesticidi. Dakle, postoji toliko alternativa danas i to smo mi spoznali u državama članicama, ali ipak one se e, premalo koriste i ne kontroliraju se i mislim da trenutačno ne postoje sankcije. O tome se radi. Dakle, da postoje države članice koje koriste iznimke i koji dalje koriste neonikotinoide iako su oni zabranjeni zato što su zato što koriste iznimke. Dakle, mi želimo sigurnu hranu, mi želimo zdravu hranu koja ne šteti okolišu, mi želimo ojačati biološku raznolikost i mislim da ovo izvješće ukazuje na mnoge mogućnosti da je moguća nova europska poljoprivreda, a to znači da nam je potrebna i nova zajednička poljoprivredna politika. Ne možemo o tome odvojeno raspravljati. Hvala. Sada zastupnica Scott na jednu minutu. Hvala lijepa. E, nova svjetska znanstvena revizija o insektima pokazala je da je preko 40% e, populacije insekata e, je u opasnosti, a naša populacija insekata smanjuje se za 2,5% svake godine. E, zato je naše izvješće o drživom korištenju pesticida koje su veliki uzrok takvog provatanja zaista e, nešto čime se trebamo pozabaviti i moramo pod hitno e, prestati koristiti jako toksične pesticide treba prestati s ispraznim obećanjima proteklih godina i jednostavno trebamo smanjiti broj e, pesticida i količinu koje koriste poljoprivrednici, naročito oni koji su najviše toksični. Insekti su korisni za dobro funkcioniranje ekosustava jer oni su ti koji oprašuju i ako sada ne pokrenemo takve drastične mjere e, za nekoliko desetljeća više insekata neće biti, a možemo biti prilično sigurni da će nakon toga brzo nestati i ljudi. Sada zastupnica Juzo na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. Mi moramo ostvariti ciljeve iz direktive 2009. o korištenju održivom korištenju pesticida. Dakle, mi moramo uvjeriti u to i građane. Moramo ih uvjeriti da postoje pesticidi s manje rizika koji nemaju negativne posljedice za okoliš. Moramo biti svjesni u Europskoj uniji toga da imamo najrestriktivnije zakonodavstvo kada je riječ o pesticidima. Imamo čitav niz ograničenja kada je riječ o korištenju pesticida i stoga smo u lošijem položaju, odnosno naši poljoprivrednici su u lošijem položaju kada je riječ o konkurentnosti sa drugim poljoprivredama koje su puno produktivnije. Dakle, postoje i neki novi štetnici, vrste štetnika, primjerice koje napadaju masline ili agrume i tome svjedočimo u zadnje vrijeme. Jako mi je drago da sada imamo ovo izvješće, ali ne smijemo otežati održivu upotrebu pesticida i ne smijemo ograničiti naše poljoprivrednike. Hvala sada zastupnik Dorman. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da smo e, tu svi složni kada je riječ o tom pitanju. Dakle, moramo biti vrlo pažljivi kada govorimo o kemikalijama. Tu raspravu bismo mogli povesti i o medicini. Dakle, kako kako i na koji način se koriste lijekovi. No, mnogo toga je već danas rečeno što je dobro, dakle potreba nam je, potrebna nam je integrirana zaštita, manji rizici i ja sam u ovome domu već bio predstavio jedno izvješće o tome kako bismo taj postupak mogli ubrzati, no trenutačno nažalost do sada još nije puno toga napravljeno, potrebno nam je više ulaganja u istraživanje, rezistentnije biljke, no želim spomenuti još jednu stvar koja još nije spomenuta. Zadnjih nekoliko godina e, smo e, vidjeli da su mnogi štetnici e, došli iz drugih kontinenata u Europu i tu smo morali koristiti tone i tone kemikalija i mislim kada bismo bili oprezniji na granicama da bismo mogli izbjeći takve situacije. Hvala. vam Sada spontano javljanje za riječ. Započinjemo od zastupnika Kaputa. Nikola, izvolite. Hvala lijepa. Europski parlament usvojio je rezoluciju posebnog odbora PESTI. To je predstavljao značajan korak u pravilnoj primjeni uredbe o na tržište fitosanitarnih proizvoda koji omogućuje da se na tržište stavljaju samo bezopasni pesticidi oni koji ne štete ni ljudima, ni životinjama, niti okolišu. Međutim, ne možemo e, se e, zanemariti direktivu o održivom korištenju pesticida koji će poljoprivrednicima dati alternativne i e, održive pesticide koje će biti u skladu s dobrim poljoprivrednim praksama i ekološkim praksama. Moramo e, se pozabaviti i stanovnicima ruralnih područja. Amandmani 30. i 44. koje smo e, kolegica Gutelan, kolega Andrija i Poc e, kao i ja organizirali na Radilo se dakle o okruglom stolu gdje smo govorili o korištenju pesticida u, na javnim mjestima blizu škola, bolnica i vrtića. Hvala. Gospodin Marijas, na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da tu već vidimo koji je najveći problem, a to je korištenje pesticida. Dakle, radi se o temi koja je predstavlja opasnost zdravlju ljudi i životinja. No želim govoriti o jednoj drugoj temi. Mi sada govorimo o upotrebi pesticida unutar Europske unije, no postoje i e, uvozi iz drugih zemalja, primjerice iz Češke, a tamo se uopće ne kontrolira korištenje pesticida. Koriste se pesticida u uzgoju ili primjerice u Turskoj također se koriste tvari koje su kod nas zabranjene, no unatoč tome se uvoze u Europsku uniju. Na koji način onda štitimo svoje potrošače? Mi primjerice imamo i mlijeko koje uvozimo iz Albanije koje se onda prodaje pod eh, grčkom etiketom, a i tu se koriste pesticidi koji kod nas nisu dozvoljeni, isto kao i Sjeverne Makedonije gdje eh, postoje neki eh, ilegalni uvozi u Grčku. Dakle, moramo se pozabaviti i uvozom iz trećih zemalja. Hvala gospodine predsjedniče, kolege. Mislim da smo puno toga čuli o održivoj upotrebi pesticida, građani i poljoprivrednici su svi e, tu u pitanju dakle i tu je jasno ukazano na to da države članice još nisu učinile dovoljno primjerice kada je riječ o brizgalicama koje se koriste to je već spomenuto i potrebno je više uložiti u tehnologiju zaštite bilja. Moramo se pozabaviti samima sobom. Dakle, ako želimo da poljoprivrednici rade na održivi način, onda moraju imati dostatna sredstva. E, I primjerice kada je riječ o plemenjivanju i tu također treba uložiti u bolju kvalitetu tla. Potrebno nam je više sredstava jer kvalitetniji okoliš znači da podupiremo poljoprivrednike, jer oni proizvode našu zdravu hranu. Gospodin Ferreira ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Neodrživo korištenje pesticida je prouzrokovalo um, zagađenje okoliša i štete po ljudsko zdravlje, a to je neraskidivo povezano sa ZPP-om i sa praksama Europske unije. Dakle, govorimo o masovnoj proizvodnji i o agroindustriji koja ovdje drži uzde u rukama ali kada govorimo o malim poljoprivrednicima za njih to ima katastrofalne posljedice praktički uopće više nije moguće proizvoditi na održiv način, a države članice na taj način više ne mogu biti sigurne u svoju neovisnost kada je riječ o hrani. Naravno da postoje novi proizvodi, novi procesi koji su manje rizični, koji e, su manje štetni po okoliš, ali moramo ovdje načelno izmijeniti proces proizvodnja, a isto tako i politiku. Gospodine Pitideos. Eh, eh, Hvala lijepa. E, uloga fitosanitarnih e, proizvoda je vrlo važna za proizvodnju u e, poljoprivrednu proizvodnju u Europi zato što omogućuje da se bori protiv rizika za biljke. To je vrlo važno za zdravlje biljaka. Međutim, neki od tih e, proizvoda štetni su po ekosustave, naročito kada e, postoje rezidue tih fitosanitarnih proizvoda koji dolaze u našu ishranu i tu postaju opasni za ljudsko zdravlje, dakle za potrošača a e, postoji također i rezidue koje ulaze u životinsku hranu što je opasno po životinje jer neki od tih proizvoda e, uzrokuju i e, endokrino disruptore. Dakle, morali bismo u Europskoj uniji bolje surađivati kako bismo fitosanitarne proizvode bolje koristili. Trebamo smanjiti njihovo korištenje Europska e, unija mora štititi od fitosanitarnih proizvoda potrošače. Hvala. Povjereniče, e, više od 7 e, milijardi ljudi koristi živi na svijetu i ostvariti omogućiti da ih prehraniti veliki je izazov. Treba povećati proizvodnju, ali s druge strane previše koristimo toksične pesticide što je štetno po ljudsko zdravlje. Istovremeno koristimo e, iz komercijalnih razloga e, mnoge biljke koje su genetski modificirane. Malo je takvih proizvoda koji imaju E, malo e, rizika, e, bioloških rizika. A također u Europi stvaramo nelojalnu konkurenciju među državama članicama koje imaju različite sustave i različite pesticide koriste. E, moramo napraviti nešto i kako bismo okučili poljoprivrednicima da bolje e, e, mogu raditi svoj posao. Hvala. Sada gospođa Grapini. În același timp să ne gândim și să facem un scenariu. Dacă vom... Da, moramo kada govorimo o tim proizvodima zamisliti sljedeći scenario E, e, hoćemo li napraviti neprijatelja o, o, hoće li poljoprivrednici biti neprijatelji Europskoj uniji. Moramo također provjeravati koji proizvodi stižu na europska tržišta i jesu li oni štetni po poljoprivrednike. Važno je da države članice poduzmu određene mjere, ali i moramo i uskladiti te mjere E, povjereniče. Moramo također uskladiti i e, nadzor nad tim mjerama, jer u protivnom e, su stvara različita situacija u pojedinim državama članicama. Dakle, moramo imati toksikološke provjere. Treba s druge strane investirati u istraživanje i inovaciju i moramo paziti da proizvode koje koristimo ne bude štetni po ljudsko zdravlje. Gospođa Štrojdrova ima riječ. Puno hvala. Dopustite da objasnim svoj stav. Ja podupirem e, zaštitu zdravlja naših građana, naravno, ali isto tako moramo imati na umu i proizvođače poljoprivrede kojima su pesticidi potrebni, barem za sada. A pritisak koji se sada vrši da se smanji upotreba pesticida i da se neke određene vrste zabrane, prije svega oni koji sadrže kancerogene tvari, e, taj pritisak ima smisla i to ukazuje, na to ukazuje izvješće EFSE koje pokazuje da 96% da se njih da se njih 96% drži graničnih vrijednosti. Dakle, taj pritisak je smislen koji se vrši da se zabrane najopasniji pesticidi, ali isto tako moramo razmatrati i e, ograničenje uvoza iz trećih zemalja gdje se koriste pesticidi. Hvala. Gospođa Zoana. Domnule komisar, doamnă Gospođo predsjednice. Korištenje pesticida vrlo je važno u europskoj poljoprivredi kako bi se bilje zaštitilo, kako bi se sprečilo uništenje bolestima, štetnicima. Pesticidi koje poljoprivrednici primjenjuju mogu ući u tlo i to se skupo može dovesti do izluživanja, do površinskog otjecanja, te utjecati i na površinske i podzemne vode i ekosisteme, i morske i vodne. Ne slažete li se sa time da ne bi trebalo dozvoliti nikakvo izuzeće za korištenje neonikotinoida? Mislim da je ključno uzeti u obzir pojedine karakteristike poljoprivrede u svim državama članicama, jer ono što vrijedi u Njemačkoj možda ne vrijedi u Bugarskoj što se tiče tih konkretnih okolnosti. Dakle, što možemo tu učiniti? Mislim da mora doći do integriranog upravljanja na razini Europske unije, da se pesticide treba koristiti na jednoj opravdanoj razini, ekonomski i ekološki govoreći, i moramo smanjiti opasnost po ljudsko zdravlje i okoliš na minimum. Organsko održivo znači da to mora biti prioritet i moramo isto tako smanjiti kemikalije svih vrsti. Hvala. Hvala gospodin Bogović. Puno hvala što ste mi dali riječ. Jako mi je drago da ovdje u Europskom parlamentu toliko govorimo o upotrebi pesticida. Mi imamo sada posebno izvješća posebnog odbora. Danas smo i raspravljali o tom izvješću. Naš je cilj da se koristi što manje pesticida i da što manje koristimo one opasne vrste koje su štetne po okoliš i ljudsko zdravlje. Stoga mi moramo slijediti e, ovaj prijedlog poticanja integrirane poljoprivrede, razvijanja tehnologija i moramo poticati one koji koriste takve nove tehnologije i inovativne pristupe. U poljoprivredi ćemo još neko vrijeme koristiti pesticide i stoga bismo se trebali orijentirati i na poticanje precizne poljoprivrede. Također trebamo poticati razvoj novih tehnologija koje će omogućiti bolje bolju identifikaciju i suzbijanje štetnika a sve to će onda e, dovesti do ekološke poljoprivrede. Hvala. Gospodin Andriju Kajtis, e, možete vi sada zaključiti raspravu. Okay, sorry, sorry, thank you. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Sve sam pomno saslušao i čuo sam cijeli niz razumnih argumenata, pristupa. Prije svega svi znamo da moramo snažiti svoj rad na održivoj upotrebi pesticida i poboljšanju ove direktive. Nadovezao bih se na neke točke. Slažem se potpunosti sa Heinz Floresom što se tiče opasnosti od površinskog otjecanja, pogotovo danas kada postoji sve više novih poljoprivrednih tehnike, kada države članice moramo potaknuti na to da se bave pitanjem osposobljavanja poljoprivrednika za korištenje pesticida. Što se izuzeća tiče, to bi trebalo biti izuzeće, izuzetak, a ne pravilo. Komisija, naravno, pomno se bavi time i uvodimo snažne mjere kako bi se država članica mogla zatražiti da opravdaju svoje postupke, da vidimo što učiniti, kako regulirati. I neprestano smo u kontaktu s nekim državama članicama o izuzećima. Ali naravno tu je potrebno osnažiti razinu pažnje koja se to, na to polaže. Također smo čuli komentare o mogućnosti promicanja pesticida s nižom razinom rizika. Kao što znate, imamo znatne znatna poboljšanja i pravale postupke koji omogućavaju brzu autorizaciju pesticida niske razine rizika. Također želimo poslati poruku ljudima da organska biološka poljoprivreda je nešto što želimo, ali isto tako dobro znamo da u biološkom uzgoju ljudi koriste određene kemikalije, bakar sulfid je također još jedno teško pitanje. Znamo da je to veliki izazov kojim se moramo također pozabaviti. I nemojmo zavaravati ljude. Dobro znamo kakve su različite oblike, obr, koji su različiti oblici obrade i koje se tu različite kemikalije koriste i ne želimo stvarati sukob između konvencionalnog biološkog uzgoja. Dakle, molim vas, recimo istinu ljudima. Regulatorno gledano mi znamo što stvari znače, znamo tko je tko i kako se različiti oblici poljoprivrede e, koja različite alate koriste. S pravom ste spomenuli i to što ne možemo dobiti kvalificiranu većinu u našim odborima zbog toga što države članice jednostavno nisu sposobne glasati za neke odluke. I sada je na Europskom parlamentu i vijeću da zaključe taj sporazum u prvom čitanju na temelju pravila kometologije kojim predlažemo uvođenje transparentnosti u kontrolu rizika na temelju pravila kometologije. Dakle, svi podaci bi bili javno raspoloživi, javno bi se glasalo. Na prošle dvije godine još uvijek u fazi prvog čitanja bez ikakvog napretka. Dakle, zamolio bih vas da se to istakne. Sretan sam doista što smo jučer zaključili trijalog o općem zakonu o hrani. Zahvaljujem gospođi Ajuzo jer je doista težak posao tu odradila. I sada imamo tu veću transparentnost u procjeni korištenja pesticida, što je veliko postignuće za sve. Naravno, istaknuo sam vam već taj sveobuhvatni regulatorni sistem koji je postoji za zaštitu bilja i trud komisije da se pobrinemo da dođe do održive uporabe i jasno je da ne postoji savršeni sistem. Gospođa Arnana je spomenula slučajeve samobojstava u Francuskoj. Ja sam bio ondje, sastao se s ljudima, francuskim tijelima vlasti i rekao da bi trebali vrlo pažljivo procijeniti situaciju s obzirom na njenu složenost. Neki su je rekli okorište, upotrijebili riječ otrov, govoreći o pesticidima, no lijekovi su katkada jednostavno i otrov je katkada liječe stvari. Molim vas, upotrebljavajmo odgovarajuću terminologiju, a nemojmo stvarati glasine. Komisija trenutno procjenjuje provedbu ove regulative koja se tiče autorizacije proizvoda za zaštitu bilja i postiz, postavljanja maksimalnih rezina rezidua. Također će uključivati procjenu ove direktive 2020 gdje će se odlučiti da li ovo zakonodavstvo služi svrsi. Pozivam države članice da postave ambiciozne ciljeve s jasnim vremenskim rokovima u svojim revidiranim nacionalnim akcijskim planovima. Moraju pokazati posvećenost svojim građanima da smanje korištenje pesticida i njihov utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Za kraj zahvalio bih na podršci na vašem podršci i interesu i doista se radujem usvajanjem ovog važnog izvješća u parlamentu. Zahvaljujem zastupnici Jutland, izvjestiteljima u Sjeni na vrlo dobroj suradnji i sveobuhvatnom konačnom izvješću. Pomno ćemo primiti na znanje sve vaše preporuke i zajednički nastaviti raditi na održivijoj poljoprivredi u Europi ciljem zaštite zdravlja naših građana, zaštite okoliša, potrošača i održive poljoprivrede. Hvala. Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Sada dajem riječ zaključno za ovu raspravu gospođi Dali. Hvala predsjedateljice, hvala povjereniče, hvala svima. Čuli smo valjane argumente no radi se o doista kontroverznoj raspravi jer korištenje pesticida ima važnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji u Europi zbog toga što nam pomaže održavanju zdravlja biljaka kao zdravom, zdravoj hrani i onemogućava štetne organizme i štetu koju nanose bilju. No, kao što sam rekla, korištenje pesticida, ako nije održivo, dovesti će do gubitka biološke raznolikosti, kontaminacije tla, vode, čak i podzemnih voda. I iz tih razloga brine nas da bi pesticidi mogli stvoriti ozbiljnu opasnost po ljudsko zdravlje jer mogu završiti i u našoj hrani, u prehrambenom lancu i zbog toga doista nas brine kada se ljudi, kada su ljudi izloženi pesticidima koji možda mogu djelovati kao endokrini disruptori. <clears throat> Također parlament je zabrinut zbog slabe provedbe u državama članicama ovisnost o pesticidima je jednostavno neodrživa i nepoveziva s održivom poljoprivredom. Vjerujem da bi Europska unija trebala inzistirati na održivijoj poljoprivredi kako bi se promovirala prevencija, korištenje nekemijskih sredstava, biološke kontrole i proizvodi s niskom razinom rizika. Zaključno, ovo izvješće o kojem danas e, raspravljamo šalje jednu progresivnu, konkretnu poruku koju možemo sažeti u nekoliko točaka. Prije svega, države članice bi trebale poboljšati provedbu svojih akcijskih planova, promicati nekemijske alternative i proizvode koji štite bilje s niskom razinom rizika. Pesticidi se ne bi trebali koristiti u blizini javnih mjesta, poput parkova. I treće, prikupljanje podataka o korištenju pesticida i razinama rezidua u okolišu trebalo bi biti poboljšano. Također potrebne su nam bolje mjere za promicanje biološkog uzgoja, zbog čega potičemo sve klubove da danas tijekom glasanja damo snažnu poruku u tom smjeru. Hvala. Hvala lijepa. E, završavamo ovu raspravu. Glasanje je danas. Prelazimo sada na sljedeće izvješće. Izvješće E, zastupnika Beleta, a to je provedba direktive o prekograničnim aspektima, e, prekograničnom zdravstvenoj zaštiti. Čim e, završite s fotografiranjem, dajem vam riječ. Puno hvala, gospodine povjereniče, gospodine predsjedniče. Dakle, Dodana vrijednost Europske unije je svakako zdravstvena skrb, dakle pacijenti koji žive u pograničnim regijama, oni to i osjete tu dodanu vrijednost, vide da je jeftinije otići preko granice kako bi tamo dobili medicinsku skrb. To vrijedi prije svega za pacijente oboljelih od kroničnih bolesti koje se vrlo često učinkovitije liječe u nekoj drugoj državi članici zato što im je potreban poseban tretman. Uvaženi kolege, povjereniče, često je tako da europska da pacijenti su često e, suočeni sa preprekama ako žele koristiti prekograničnu zdravstvenu skrb. Mnogo toga nije regulirano kako će im se refundirati novac za tretmane, što moraju sami pokriti. 2019. je godina i doista je krajnje vrijeme da to neprihvatljivo stanje riješimo. Ne možemo to dalje tolerirati. Dakle, direktiva o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi potiče iz 2011. Dakle, već je 8 godina stara. Ona ide u pravom smjeru, ali njezina provedba je nedostatna i s tim se ne smijemo zadovoljiti. Dakle, ovo izvješće o provedbi direktive sadrži neke konkretne prijedloge. Mi smo jako dobro surađivali do sada sa službama a moramo vidjeti kako ćemo nastaviti dalje surađivati. Dakle, točka broj 1, informiranje pacijenata. Velika većina pacijenata uopće ne zna koja su njihova prava, niti znaju kome se obratiti kako bi dobili te informacije, unatoč činjenici što većine države članice imaju nacionalnu informacijsku točku. Dakle, potrebni su nam Potrebne su nam točke gdje, e, centri gdje pacijenti mogu dobiti sve informacije, dakle što pokriva zdravstveno, gdje su najbolji tretmani i tako dalje i tako dalje. Dakle, to moramo razjasniti, moramo jasno reći da pacijent ima pravo na sve te informacije on ima pravo dobiti pojašnjenja jer je to vrlo kompleksno administrativno pitanje s kojima su pacijenti suočeni i stoga Europska komisija, gospodine povjereniče, mora strogo nadzirati provedbu ove direktive. Mora se konzultirati s nama, sa nacionalnim tijelima. Zatim točka broj dva, pacijenti koji su oboljeli od rijetkih ili kroničnih bolesti, njima je naravno potrebna specijalizirana pomoć, a često tu pomoć mogu dobiti samo u inozemstvu. A postojeće europske reference potrebno je poboljšati, dakle sve države članice se moraju uključiti kako bi zdravstvene ustanove koje pružaju takve specijalne tretmane bile dostupnije takvim pacijentima. Zatim digitalizacija, gospodine povjereniče, to je naravno najvažniji instrument kako bismo pacijente još bolje, kako bismo još bolje skrbili o njima. Postoji već jedna inicijativa, Europska komisija je prošloga tjedna pokrenula izradu digitalne mreže kada je riječ o mogućnostima zdravstvene skrbi. To je odlična inicijativa i to treba odraditi do kraja i još jedna stvar, naravno potrebne su nam i otporne i neovisne, otporni i neovisni zdravstveni programi, ali to su naši građani zaslužili. Dakle, oni su zaslužili najbolju zdravstvenu skrb koja postoji, čak i ako se nalaze u nekoj drugoj državi, iz druge strane granice. Hvala. A sada gospođa Grapini u ime odbora za zaštitu potrošača i unutarnje tržište. Hvala vam. Kao izvjestiteljica za mišljenje odbora na ovo izvješće, podržavam izvješće rekla bih da je doista važno vidjeti na koji način ga se primjenjuje u državama članicama